komisije i vijeća o položaju u situaciji u Mađarskoj. Ja pozdravljam e, ministra predsjednika gospodina Viktora Orbana. Dobrodošli. E, dame i gospodo, ukratko ću vam reći e, nešto o tome kako vidim tijek naše sjednice Najprije ću dati riječ vijeću i komisiji prema poslovniku. E, tu ćemo e, dobiti prvo njihove izjave. Onda ću dati riječ predsjedniku e, to jest e, prijavljenim e, govornicima klubova zastupnika u prvoj rundi i e, predstavnicima nezavisnih članova zastupnika, a onda ću dati mogućnost za javljanje za riječ u okviru ove rasprave, a onda ćemo ići dalje sa našom e, uobičajenom e, raspravom. Dogovorili smo sa gospodinom Orbanom da ako želi još jednom uzeti riječ nakon rasprave, to možemo e, napraviti ovisno o tijeku rasprave. A, a onda ćemo dati još jednom riječ predstavnicima klubova zastupnika, to je E, kao drugu intervenciju. E, e, sve će ići kao obično, isto to se odnosi i na catch the eye postupak. Sada dolazimo do izjava do izjave vijeća. gospođa Kalina Lukaševica ima riječ. Izvolite. Uh, Predsjedniče Schulz, prvi pot Timmermans, poštovani zastupnici, prije svega uh, započela bih intervenciju sa podsjećanjem na osnove. Europska unija nije samo gospodarska i politička unija koja svojim građanima pruža mogućnost slobode kretanja i jedinstvenog tržišta. Ona je također unija uh, zajedničkih temeljnih vrijednosti. Te temeljne vrijednosti izložene su ugovorima i odražavaju se u povelje temeljnim pravima Europske unije. Ta prava, slobode i načela također su ustoličena u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, čiji su potpisnice sve države članice Europske unije. U tom smislu sve institucije imaju svoju ulogu koja je definirana ugovorima. Parlament ima važnu e, cijenjenu ulogu ne koja uključuje i ukazivanje komisiji i vijeću na neke osobite situacije. E, kao forum europske pluralističke demokracije, parlament je uvijek bio e, osobito posvećen očuvanju demokratskih vrijednosti. Vijeće sa svoje strane uvijek uvažavalo vaša mišljenja. Kao što znate, vijeće nije raspravljalo o situaciji u Mađarskoj, niti je dogovorilo e, ikakav stav o tom pitanju. Međutim, podsjetila bih da predsjedništvo i vijeće, kao cijelina, pridodaju veliku važnost tome da se temeljne vrijednosti Europske unije u potpunosti poštuje diljem Europske unije i to u svim politikama. Promicanje tolerancije i različitosti najučinkovitija je reakcija na sve prisutnije e, izazove što se tiče ljudskih prava i prijetnje temeljnim slobodama. Poštovani zastupnici, predsjedniče, izrazili bih našu zahvalnost parlamentu što je mađarskim vlastima kao stranci o kojoj se ovdje konkretno radi pružila priliku da sudjeluju u ovoj raspravi. Predsjedništvo je također zahvalno mađarskoj, mađarskoj vlasti što je danas prisutna predsjedniče Šulc, prvi potpredsjedniče Timmermans, premijeru, poštovani zastupnici. Trenutno ne mogu reći ništa više. Vijeće će pomno pratiti ovu raspravu i e, pratiti stajališta koje ćemo čuti. Zahvaljujem na vašoj pažnji. Hvala lijepa gospođo Lukaševica. Potpredsjednik Timmermans ima riječ. Zahvaljujem predsjedniče, kroz vas zahvaljujem i cijelom parlamentu što je ovu temu stavi na dnevni red. E, dva nedavna događaja u Mađarskoj bila su razlog za brigu. Započet ću sa raspravom koju je započeo premijer Orban o ponovnom uvođenju smrtne kazne. Predsjednik Juncker i ja već smo dali jasne izjave o tome i one predstavlja službeni stav komisije. Članak drugi Europske povelje o temeljnim pravima zabranjava izričito i jasno e, osudu na smrt ili pogubljanje bilo koje osobe. Uz to, Europski sud ljudskih prava presudio je da je smrtna kazna kršenje Europske konvencije o ljudskim pravima. Ukidanje smrtne kazne preduvjet je e, koje države moraju ispuniti kako bi postale članicama Vijeća Europe ili pak Europske unije. To je sastavni dio naših zajedničkih vrijednosti. Što se komisije tiče, nema sumnje da ponovno uvođenje smrtne kazne bi bilo protivno temeljnim vrijednostima Europske unije. Ponovno uvođenje smrtne kazne od strane neke države članice dovelo bi do primjene člana članka 7. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Mehanizmi 7. članka e, bave se vrijednostima iz drugog članka koji uključuje ljudsko, e, ljudski, dignitet i poštivanje ljudskih prava. Kao što znate, ugovore ne predviđaju obustavu ili ukidanje članstva u države u Europskoj uniji, međutim sedmi članak e, omogućuje jedan dalekosežni sustav sankcija koji je oblikovan kako bi se pobrinuli da postoje poštivanje temeljnih vrijednosti iz članka drugog. Konkretnije, što se tiče situacije u Mađarskoj, e, rekao bih sljedeće. Predsjednik Juncker 30. travnja izjavio je da bi premijer Orban trebao odmah razjasniti da nije njihova namjera ponovo uvesti smrtnu kaznu. Ukoliko bi to bila njegova namjera, citiram, došlo bi do borbe. Komisija je međuvremenu primila na znanje da mađarska vlada nema konkretnih planova o uvođenju bilo kakvih koraka za povrat smrtne kazne, te da je premijer Orban, vas predsjedniče Schulz, uvjerio u to da će mađarska plana vlada poštivati sve ugovore i zakonodavstvo Europske unije. Ovdje se pozivam na tiskovnu izjavu koju ste vi predsjedniče Šulc, dali 30. travnja. Međutim, ukoliko bi mađarska vlada zauzela neke korake za uvođenje smrtne kazne, podcrtao bih da je komisija spremna upotrebiti trenutačno sva sredstva koja su na raspolaganju kako bi se pobrinula da Mađarska ili bilo koja druga država članica poštuje svoje obveze prema zakonodavstvu Europske unije te poštuje vrijednosti Europske unije iz članka drugog. Nećemo niti trenutka okljevati u takvoj situaciji. Što se tiče javnih konzultacija o imigraciji koje je najavila mađarska vlada, to je naša druga tema, rekao bih sljedeće. Komisija načelno smatra da javne konzultacije mogu biti važan alat upravljanja kako bi se razvijale politike koje mogu računati na podršku stanovništva. Međutim, ponavljam ono što sam već ranije rekao, javne konzultacije koje se temelje na pristranosti i na nekim presudama o imigrantima ne mogu se smatrati poštenom i objektivnom osnovom za oblikovanje politika. Stavljanje migracije u kontekst terorizma, opisivanje migranata kao prijetnje radu i prihodima stanovništva zlonamjerno i jednostavno pogrešno. To bi jednostavno potaklo daljne pogrešne predrasude i daljne pogrešne koncepcije. Dakle, ne bismo i ne smijemo trebali zatvoriti oči pred kad ozbiljnim izazovima koje u našem društvu postavlja fenomen migracije. Međutim, kroz to ne bismo niti trebali izgubiti iz vida naše temeljne vrijednosti, niti potrebu da se očuva pluralističko i raznoliko društvo koje se temelji na međusobnom poštivanju i jednakom ponašanju prema svakom pojedincu. Europska unija i njene države članice razvijaju zajedničke reakcije na zajedničke izazove e, o međusobnom poštovanju, solidarnosti i iskrenoj suradnji. Potrebno nam je e, političko vodstvo i vođe koji će biti voljni svojim građanima objasniti europske politike na pošten, ravnotežen način i čvrsto se zalagati za zajedničke europske vrijednosti. To je jedni način na koji možemo zajednički napredovati u Europi. Komisija će i dalje pratiti pomno situaciju, a zahvaljujem Europskom parlamentu izrečito na neprekidnoj podršci u ovim važnim pitanjima. Hvala lijepa gospodine Timerman. Predsjednik Weber ima riječ. E, predsjedniče, e, dragi kolege i kolegice. E, u prvom redu bih se zahvalio na činjenici da je Viktor Orban ovdje, to pokazuje njegovu volju da, za razmjenu mišljenja. Ja bih rekao da mi kao pučani E, već smo e, zatražili e, da se razgovara o skandaloznim predizbornim postupcima u Rumunjskoj. Tamo stotine ljudi nije moglo sudjelovati u izborima, ali onda su neki zastupnici rekli da to nije važno a sada već po peti puta razgovaramo o Mađarskoj uz e, prisutnost Viktora Orbana što pokazuje e, mađarsku volju za suradnju, a odbijanje suradnje od strane e, ljevice. Ja bih nešto sasvim drugo rekao o Mađarskoj E, e, recimo e, da mađarskoj imamo rast od 2,8% rast BDP-a, da je nezaposlenost 6%, što je vrlo niska nezaposlenost, a da je Viktor Orban izabran od 50% posto birača što ljevičari ne mogu za sebe reći E, prema tome vidimo jaku potporu za Viktora Orbana. A sada o problemima u Mađarskoj. E, raspravljamo o smrtnoj kazni. E, pučani smatraju da je civilizacijsko dostignuće našeg kontinenta ukidanje i zabrana e, smrtne kazne. Mi smo je na našem kontinentu zabranili i stoga je rasprava o smrtnoj kazni štetna. E, za nas to ponovno uvođenje ne dolazi u obzir. E, zahvaljujem Viktoru Orbanu što je pojasnio da to ne dolazi u obzir. Jako bi oštetili Europsku uniju kad bi se to ponovno uvelo u Mađarskoj E, sudjelovanje građana u ovom odlučivanju e, tu imamo e, konzultiranje građana međutim ponavljam ovo što je rekao gospodin Timmermans ako imamo ovakove formulacije koje stvaraju negativnu klimu onda je to štetno u tim formulacijama postoji mnogo eksploziva što e, e, mi nikako ne odobravamo a sada da kažem e, nešto ljevičarima ono što će spomenuti Viktor Orban spomenuti o tome trebamo razgovarati azilanti dvije trećinje ih se odbija to je e, tema o kojoj će s pravom govoriti gospodin Orban. E, zemlje pristupnice Europskoj uniji, e, recimo u Bavarskoj, imamo veliki priliv izbjeglica iz s Balkana, a te zemlje su sada zemlje koje se žele ući u Europsku uniju E, ova pitanja treba tematizirati i e, trebamo e, govoriti o suštini stvari sa gospodinom Viktorom Orbanom. Hvala. Sada za socijaldemokrate riječ ima gospodin Pitela. Hvala vam gospodine predsjedniče. Nacionalno savjetovanje o imigraciji i terorizmu kao da su ova dva fenomena međusobno povezana. Zazivanje smrtne kazne, provokacije o meritumu neslobodne demokracije, to je nešto na što je podsjetio gospodin Timmermans. Ovdje ću se zaustaviti zato što je to samo dio nedavnih izjava predsjednika Orbana. Naša rasprava ne nastaje na osnovu mišljenja o predsjedniku Orbanu nekako na osnovu neke antipatije ili zato što on pripada na drugoj političkoj obitelji ili da su u pitanju neki interesi ili neka želja za upućivanjem lekcije. Činjenica je da predsjednik Orban sa ovim tvrdnjama prelazi dobro, sve, sve, sve, konvencije vezane uz dobro ponašanje. A to je rekao i kolega Weber. Ne možemo na druge iskrcati svoje probleme zato što pripadaju nekoj drugoj političkoj obitelji. Mi sada ne raspravljamo ovdje oko gospodinu Orbanu zato što on pripada pučanima. Ja sa pučanima surađujem. Ovome se raspravlja zato što ove stvari štete i načelima i idealima na kojima se temelji Europska unija. I ovdje sad ne možemo davati ustupke. U Mađarskoj ono što mi smatramo, ono što se sada događa nije samo napad na demokraciju u nekim klasičnim oblicima, već se radi o ispražnjavanju demokracije putem njezine banalizacije. Imamo tamo na dijelu praznu demokraciju. To su prazne riječi kojima se čak i najvažnije riječi poput demokracije i slobode zloupotrebljavaju i pretvaraju se u prazne slogane. Riječ je o nekom deliričnom stanju u kojem demokracija postaje jeftina predstava, igra u kojoj se blati svakoga i to bi nas sve trebalo zabrinjavati govorim o fašistima, o nacistima, ono što mene najviše brine nije samo težina ovih izjava, već atmosfera koju stvaraju ove izjave. I evo, malo čas smo e, čuli da su sada upućene prijetnje smrću jednom aktivistu za gej prava kojom želim e, uputiti svu svoju solidarnost. Mislim da su ove provokacije zapravo i metoda skretanja pažnje javnosti. Kao da se ovim provokacijama želi skrenuti pažnja Mađara sa pravih problema koje proživljava Mađarska. Govorimo o jako važnim gospodarskim i društvenim problemima. I da zaključim. Ja prema Mađarima osjećam simpatiju i srdačnost. Sjećam se svojih da, svojih prošlih dana kao talijanskog političara, ja sam surađivao s tom zemljom i gospodine Orban, vi biste trebali učiniti slično. Mađarska je velika zemlja i zaslužila je više i ne smije se pretvoriti u pozornicu na kojoj je sve dozvoljeno. Vidimo ovdje igre koje se odvijaju, kojima želite zaraditi glasove. Ukoliko ne poštujete Evropsku uniju, da barem poštujte dignitet vlastitog naroda. Meine Damen und Herren, Dame i gospodo, moram eh, vas moliti za oproštenje. Ja sam upravo eh, eh, zaboravio da postavimo gospodinu Weberu jedno dodatno pitanje. slažete li se s tim da mu damo prilikom? Gospodin Ueli, evo ima riječ za postavljanje pitanja. Hvala vam. Gospodine Weber, e, poštujem vas i vaš rad. Vi predsjedate najveći klub zastupnika u Europskom parlamentu. E, Pitaću vas zbog toga što mislite o sljedećoj rečenici. Europa ne postoji, postoji jedan zafrknuti sustav institucija koja se naziva Europskom unijom, a koje više ne sliči onome što smo naumili. O više nije zajednica vrijednosti. Kraj citata. Dakle, ne, to nije došlo sa strane ekstremista, niti je citat jednih od vođa Fidesa. E, tako, gospodine Weber, recite mi što mislite, radite li doista u takvoj jednoj zaribanoj instituciji? ja ne shvaćam pozadinu pitanja u cijeloj europi imamo mnogo takovih glasova nažalost čak i u socijalističkim e, skupinama i drugim političkim obiteljima pitanje je kako ćemo postupati s mađarskom mađarska je zemlja koja je ekonomski vrlo uspješna u kojoj e, su stanovnici e, zadovoljni s vladom, inače vlada ne bi imala takovu potporu. Evo tako, sada smo došli do e, izjednačene diskusije. Evo imamo pitanje za gospodina Pitelu. Iskreno govoreći, gospodine predsjedniče, nisam planirala postaviti pitanje gospodinu Piteli, no eto, sada kada je ovakva situacija, uravnotežit ću stanje. Gospodine Pitela. Oprostite, to je bila greška. Gospodja e, gospođa je javila za riječ. Evo, e, sad kad ste na redu, onda dalje govorite. Izvolite, imate riječ. Evo, nastavite. Nastavite, izvolite. Hvala vam, nastavit ću onda. Stvari postoji sve složenijima. Dakle, gospodine Pitela, što mislite o gospodinu Timmermansu koji nam je zapravo priprijetio jer je upravo rekao da će primijeniti članak drugi. E, I gospodine Pitela, e, niste li vi za otvorenu raspravu o našim problemima. Ako postoji popis nekih problema, molim podijelite ga sa mnom, jer suprotno ne znam u kakvom parlamentu radimo. Ne možemo niti razgovarati otvoreno o smrtnoj kazni. Da li je to tabu? Ne smijemo li razgovarati o problemima imigracije? Da li je to tabu? O čemu tada možemo e, razgovarati? Dajte molim vas taj popis tema koje su tabu. Ma, cara collega, cosa penso di Timmerman? Poštovana kolegice što mislim o gospodinu Timmermansu, e, to vam mogu lako reći, uvelike ga poštujem. E, on je prijatelj i kao što sam rekao, doista ga vrlo cijenim. Što mislim da je slučaj da i sa drugima, ne samo da ga ja i ljudi ovdje prisutni poštujemo. No, nemamo ovu raspravu učiniti prozaičnom. Naravno da možemo raspravljati o imigraciji. Problem ovdje je dovođenje u pitanje temeljnih načela Europske unije. Ne primjena smrtne kazne temeljna načela Europske unije. Ukoliko e, šef vlade, ne radi se o bilo kojem čovjeku iz stanovništva koji tako nečemu govori u kafiću, ukoliko premijer jedne zemlje kaže da želi ukinuti smrtnu kaznu u državi članice Europske unije, to je razlog za brigu. Dakle, govorimo o premijeru jedna od 28 država članica Europske unije i on je e, spomenuo neliberalnu demokraciju. Dakle, ne radi se da je to rekao bilo tko. Radi se o premijeru države članice Europske unije. Hvala gospodine Pitela. O jednu stvar trebamo utvrditi. Ako potpredsjednik Europske komisije govori o primjeni članka 2, to nije prijetnja, to je e, činjenično stanje. I prema tome ovo pitanje nemamo, ne možemo prihvatiti. Za EKR e govori gospođa Köppel. Gospodine predsjedniče, potpredsjedniče premijeru, kao članovi Europske unije potpisali smo jedan e, niz europskih vrijednosti i prava. I članovi ovog doma e, imaju pravo na raznolika, različita mišljenja, različita ideološka mišljenja i stavove. Ovaj dom je prosto gdje se raspravlja i nadamo se kad kada pronalazi rješenja. No kada je ovaj parlament postao i porota i sudac i izvršitelj kazne naspram onih koji imaju drugačije stajalište. Ovu raspravu možemo pretvoriti u raspravi o temeljnim pravima, možemo tvrditi da se radi o pripomoći unutarnjem praćenju primjeni ugovora, no suština ove rasprave je onakva kakva je. Ljevica parlamenta ponovo napada središnju, srednju desnicu i zbog toga što neki članovi govore o pitanjima koje se tiču njihovog izbornog tijela. Države članice imaju pravo raspravljati o pitanjima, čak i onima koje nisu na popisu određenih tabua, određenih osoba u ovoj prostoriji, gospodine Pitela. I zbog čega parlament uvijek mora svoje, svoje argumente predstaviti kao sukob između parlamenta i neke država članica. To kalja ugled kako države članice, tako i parlamenta. U Europskoj uniji mi bismo trebali biti međusobni e, partneri, a ne staratelji. Narod Mađarske Europe ne želi da se važna pitanja povezuju s temeljna, koja su vezana uz temeljna prava i vladavinu prava, da se to pretvori u političko dobivanje bodova na političkoj razini. Dolaz, došlo je do razgovora između Europske komisije i Mađarske vlade, kako je dolikuje, održana rasprava na našem odboru za unutrašnje i pravosudna pitanja i nadalje se održavaju rasprave s pravom u ovom forumu. No ja si postavljam pitanje u ovom kontekstu zbog čega smo ovdje danas i zbog čega se održava ova rasprava. Gospodine predsjedniče, ovo je rasprava koja nikome neće ići na korist. Uh, gospodine Kirkhope, imate e, pitanje gospodina Niedermüllera, prihvaćate li ga? Izvolite gospodine Niedermüller. Sasvim kratko. Gospodine Kirkhope, da li biste vi željeli da premijer vaše zemlje kaže da želi izgraditi jednu neliberalnu demokraciju u vašoj zemlji? Da li biste se vi slagali sa svojim premijerom da on tako što kaže? gospodine u krajnjoj liniji, to je pitanje o kojem odlučujem ja i izborno tijelo moje zemlje. Na isti način kao što je na izbornom tijelu Mađarske da donesu svoju odluku, a oni su jasno rekli odobravaju li vođu kojeg imaju. E, hvala lijepa za klub zastupnika e, Alde, e, gospođa Infeltima riječ. Hvala vam predsjedniče. Mislim da je samo prisustvo premijera Orbana nešto što je vrlo dobro došlo, no nadam se da ga neću razočarati ako previše svog vremena ne potrošim na njega. E, jer i ja smatram da ova rasprava nije vezana uzko uz njega. E, nedonošenje izjave e, vijeća još jedan pokazatelj bankrota vijeća koje je u potpunosti odmaknuto od naših ugovora. I kolege, da, možemo imati raspravu o smrtnoj kazni i ona može biti vrlo kratka. Ja ju u potpunosti odbijam, moj klub ju u potpunosti odbija i njoj nema mjesta niti u Europi, niti u Egiptu, niti igdje drugdje u svijetu. Kraj rasprave. No pitanje smrtne kazne tek je distrakcija od mnogo zbiljnijeg pitanja, a to je upitnik o imigraciji. A povjereniče, to je službena politika vlade, a ne samo nečije mišljenje. Što će dakle komisija konkretno učiniti? Je li komisija poduzela jednu pravnu analizu kompatibilnosti toga sa poveljom temeljnih prava i da li je provjerila kako to odgovara sa dogovorenim politikama o azilu i migraciji? Komisija ima dužnost djelovati i slažem se s vašim vrlo kritičnim blogom, no očekujem malo više od Europske komisije. Što se tiče EPP-a, nakon što sam saslušala gospodina Webera, meni je sve savršeno jasno. EPP možda bira kritične riječi, no u potpunosti ste iza premijera Orbana i njegovih politika. No, dobro da barem ljudi sada znaju kako EPP stoji, u to više nema sumnje. A da budemo jasni, ALDE odbija politike gospodina Orbana i njegove vlade. Situacija u Mađarskoj samo podcrtava važnost hitnoće jednog mehanizma koji prati demokraciju, temeljna prava i vladavinu prava u svim državama članicama. I tu se s vama slažem, gospodine Weber. Potreban nam je mehanizam koji će ispuniti jaz između s jedne strane slabih pravnih alata, a s druge strane nuklearne opcije iz članka sedmog. I zbog toga moj klub ALDE predlaže demokratski e, pakt o upravljanju i znam da u drugim klubovima ljudi također razmatraju mehanizme o provođenju temeljnih prava jer nam je tako nešto hitno potrebno. Povjereniče tim Timmermans, znam da kažete da temeljna prava, davina prava se ne mogu kvantificirati, izmjeriti, no ja mislim da mogu. I mislim da bi ovaj parlament e, trebao razjasniti prijedlog za jedan takav mehanizam i nadam se da će komisija biti na mojoj strani i zagovarati vrijednosti koje su jednima i drugima važne. gospođo Imfeld. E, e, e, kolega Everidge začudno ima pitanje. Izvolite, imate pitanje. Imate riječ. Hvala vam, na tom je prvo ovaj tjedan. Pitanje je, doista me zainteresiralo vaše paušalno odbijanje smrtne kazne u Europskoj uniji. Znači li to da ne vjerujete u punu demokraciju? Jer što ukoliko neki parlament temeljem volje naroda odluči to povratiti kroz jedne potpuno poštene demokratske izbore. Da li biste tada rekli da to nije dopušteno u Europskoj uniji? Vrlo jasno. Ukoliko bilo koja zemlja u Europskoj uniji bi izglasala povrat smrtne kazne, imaju pravo tako glasati, no tada ne mogu biti članica Europske unije. To je vrlo jasno za mene. Hvala. Hvala. Hvala lijepa e, za Ujedinjenu ljevecu. Riječ ima e, gospođa Veržija. Hvala gospodine predsjedniče. E, još jednom raspravljamo o situaciji u Mađarskoj E, čujemo opet iste riječi u ovoj dvorani. Gospodin Orban e, e, kaže da on poštuje temeljna prava kao i sve druge članice. Svugdje u, u Europskoj uniji se igra s populizmom. To je kondenzirano u Mađarskoj. To su stvari koje se ne smiju činiti E, Amnesty e, International je rekla prošle godine da se u Mađarskoj vrši represija bez presedana E, e, ta represija ide protiv svih manjinskih skupina LGBT e, i tako dalje politika useljavanja a sada i smrtna kazna to nisu samo prijedlozi ideje prošle godine gospodin Orban rekao da ponovno uvođenje smrtne kazne može postati nacionalna nadležnost i, ako e, država ne funkcionira bez smrtne kazne onda je treba ponovno uvesti. E, članak sedmi e, se mora primjenjivati kršenje tog članka mora za sobom povući konsekvence treba reagirati i ne samo u mađarskoj kakvog inače imaju smisla naši članci Hvala za zelene. Riječ ima Hvala lijepa predsjedniče. Gotovo je sve već rečeno o, ovaj užas koji je prošao Europom nakon vijesti iz Mađarske. Ja to u prvi čas nisam mogla vjerovati i, i e, kad e, pratila sam raspravu o smrtnoj kazni u Mađarskoj pitala sam se kako je to moguće 2015. E, jedna evropska vlada je spremna ponovno uvesti smrtnu kaznu to je pitanje koje ozbiljno želim ovdje postaviti kao što su mnogi ovdje već rekli to je to bi bio kraj članstva u Europskoj uniji a ovaj upitnik o e, politici imigracije e, jezik tog upitnika e, to nije ozbiljan doprinos rješavanju ovog ozbiljnog problema izbjeglica koja Europska unija mora riješiti. To je doprinos govoru mržnje i progonu izbjeglica to je e, e, nazvano u njemačko trovanje tla e, stoga ovdje ne govorimo samo o Viktoru Orbanu i o, u Mađarskoj, mi ovdje govorimo o nama. Što to znači ako u jednoj državoj, državi članici vidimo udaljavanju, udaljavanje od temeljnih vrijednosti? a članstvo u Europskoj uniji znači obvezu pridržavanja e, temeljnih e, ljudskih prava. E, ne možemo si predstaviti da projekt Europske unije da on može funkcionirati bez poštivanja temeljnih ljudskih prava E, e, ne možemo prihvatiti politiku koja je potpuno nacionalistička u kojoj je sve usmjereno samo na gospodarske ciljeve. E, za mene je važno da Europska unija ovdje intervenira i to odlučno da Europska unija mora raspravljati sa svim državama članicama o slobodi tiska na, na primjer. E, moramo reći koje mehanizme trebamo E, e, kako bismo obranili naše interese na pitanju proračuna i tako dalje. Mi moramo obraniti naše vrijednosti, vrijednosti koje smo uspostavili, e, vrijednosti koje su dokrajčile barbarizam u Europi. E, vidimo da se e, uskraćuju prava na demonstracije u Španjolskoj. E, čitamo, gospođo Harms, vaše vrijeme isteklo. To me je užasnulo. Vrijeme je da budemo u stanju obraniti naše interese i temeljne vrijednosti. E, e, e, jedan kolega želi postaviti pitanje, gospodin Krasdebeski. Htio bih postaviti pitanje gospođi Harms. Tako ste lijepo govorili o temeljnim vrijednostima E, e, u raspravi o useljavanju. Zašto ne čujemo takove strastvene riječi o tome što se događa u Njemačkoj? Znamo da u posljednjih nekoliko mjeseci e, tamo ima mnogo slučajeva da su da je požar, da su podmetniti požari u kućama useljenika evo tu se pokazuje netolerancija prema useljenicima u Njemačkoj i o tome treba govoriti. Govorimo samo o Mađarskoj ovdje. E, e, ako slijedite raspravu u Njemačkoj onda ćete vidjeti da je to e, važna tema. Svi ti zločini se sudski gone istovremeno njemačka e, e, zastupa ofenzivnu politiku useljavanja e, i zagovara kvotu za useljenike naravno to je dolazi prekasno upravo u politici izbjeglica u, u poslovniku se ne predviđa da tako dugo govorite za EFDD, e, gospođa Ferrara ima riječ, izvolite. Hvala vam predsjedniče. Staviti na dnevni red smrtnu kaznu, izjavite da su liberalne države uspješne i da funkcioniraju bolje od demokracije i da su zato modeli koje valja slijediti. To su posljednje izjave predsjednika Orbana i nema mjesta za maštu i dodaju se na zakone kojima se želi dokinuti sloboda tiska koji je štete pravosudnom sustavu i koji ukida Ustavnom sudu njegove funkcije. Kao da to nije dovoljno, pokrenuto je javno saslušanje koje je šokantno, a kojim se jačaju predrasude prema imigrantima. I e, sada je dosta. Moramo tražiti da se poštovanje temeljnih ljudskih prava koji se nalaze u DNK Europi da se jamči od strane zemalja članica ne samo prilikom ulaska u Europsku uniju, već uvijek, stalno. Neprihvatljivo je prihvatiti ovo zastranjenje u srcu Europe i stavljati glavu pod pjesak, u pjesak. Svi moraju učiniti svoj dio, počeši od komisije koja treba koja se treba zalagati za monitoring nad poštovanjem temeljnih ljudskih prava od zemlje do zemlje. Kao autorica izvješća o temeljnim ljudskim pravima predložila sam stvaranje mehanizma kojim će se garantirati veća zaštita temeljnih prava. Moramo razviti akcijski plan kojim će se definirati mjere kojima će se moći osigurati puna realizacija svih načela i temeljnih prava koje nalazimo u, temeljnoj, u o temeljnim pravima. Potrebno je stvaranje baze podataka vezano u situaciju sa zaštitom temeljnih prava. Osim toga treba proširiti evaluaciju i obuhvatiti pravosudne sustave te vidjeti koje je stanje sa poštovanjem ljudskih prava u čitavoj Europskoj uniji. Sve to kako bismo prevenirali da se to pretoči u konkretna kršenja kao što se to događa ili bi se moglo dogoditi u Mađarskoj. Danas naime ne razgovaramo o nekakvom naivnom političaru koji nešto izjavljuje, već govorimo o stajalištima premijera koji je bez e, skrupula promijenio ustav svoje zemlje kako bi, ju, kako bi ga prilagodio svojim populističkim idejama. Europa ne smije zatvarati oči i mora djelovati prije što postane prekasno. Hvala. Hvala eh, gospođo Ferrara. Eh, Sraja Bonza ima pitanje za vas. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam što ste mi dali riječ. Evo samo kratko pitanje. Zašto je šokantno kada se pokreće javna rasprava o važnim pitanjima kao što je politika imigracija? i sve e, ljude pitamo u Mađarskoj što misle, zašto je to sada vama šokantno? Ono što je šokantno nije javno, javna rasprava, riječ o demokratskom instrumentu. Ono što šokira jest e, argument, odnosno tema ove javne rasprave. U trenutku u kojem premijer jedne zemlje članice pokreće javnu raspravu o ponovnom uvođenju smrtne kazne, to znači vratiti se unatrag vratiti se onim starim zakonima poput onoga oko za oko, zub za zub i to je ono što šokira. Zato što u Europskoj uniji temeljna prava se nalaze u samom razlogu postojanja Europske unije. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete Balz. Riječ ima gospodin Balco za nezavisne. Hvala vam, predsjedniče. Kada sam vidio na dnevnom redu da ćemo govoriti o situaciji u Mađarskoj, nije mi bilo jasno zašto. Kao predstavnik Jobika nisam čuo za događaj koji bi opravdali ovu točku na dnevnom redu. Sada je ono što ste mi vi dokazali da Europski parlament ne poštuje vlastita prava kao što je pravo na izražavanje mišljenja. Zašto ne bismo započeli raspravu o pitanjima koje se tiču imigracije u zemljoj e, članici. Zašto ne bismo o tome razgovarali koliko to društvo želi? Vi nam želite reći sada što bi vlada trebala pitati i što bi se trebalo nalaziti u upitniku koji upućen građanima. Pa mogao bih e, naći drugi način za trošenje jedne milijarde forinti, ali sada nije o tome riječ. Orbanova vlada slijedi put koji je Mađarska započela nakon usvajanja ugovora iz Lisabona. Ono nas vodi ka federaciji i Fides slijedi taj put kao dio političke obitelji EPP-a. Predsjednik komisije Barozo je rekao gospodinu Orbanu nakon mađarskog predsjedanja vijećem da je Mađarska dobro obavila svoj posao, da je postigla dobar napredak. To možemo prihvatiti, naročito nakon izjava koje se tiču Ukrajine, a čiji je integritet za nas jako važan. E, gospodine Balco, e, gospodin Vioti ima pitanje za vas. E, prihvaćate li ga? Gospodin Vioti, izvolite. Hvala vam da vas pitam, u vašoj zemlji postoji bivši zastupnik Georgi Gula, Gjula živa, spričavam se zbog izgovora, on pripada vašoj stranci, a on je fizički prijetio jednoj djevojci samo zato što je ona gej aktivist. I ta djevojka od prošlog srpnja e, živi uz prijetnje smrću i postoje čak i internetske stranice koje daju 10.000 eura, dakle nagradu da se to napravi. I zanima me što vi mislite, ste vi govorili o mišljenju, želite li osuditi ovog svog e, bivšeg kolegu, bivšeg parlamentarca i njegove prijetnje koje je uputio? A to me zanima, mišljenje me zanima i od predsjednika Orbana u istom pitanju. Hvala vam, izvolite, imate riječ. Možda upravo ustvrdili da je Jobik prijetio homoseksualcima. Pa ja sam se pozabavio ovim pitanjem i to se ne događa. Ja ne znam o čemu vi govorite, ne znam otkud vam podaci i gdje se informirate, ali Jobik u Mađarskoj nikad nikome nije prijetio na ovaj način. Ono što smo možda rekli jest da je propaganda za gej ljude ono što ne želimo gledati u Mađarskoj, ali mi nikome nismo prijatelji. E, sada dajem e, riječ e, premijeru Orbanu da pojasnimo nećemo dozvoliti puno pitanja sada imamo catch the eye to ćemo dozvoliti a sada dajem riječ premijeru Orbanu, izvolite. E, predsjedniče Šulc, uvaženi zastupnici, ovamo sam došao danas e, jer raspravljate o situaciji u Mađarskoj, mojoj zemlji Uvijek mi je veliko zadovoljstvo i čast e, e, e, sudjelovati u raspravama o Mađarskoj. Moram govoriti za svoju zemlju, u ime svoje zemlje. Mađari su odlučili da pristupe Europskoj uniji u referendumu. I mi smo ponosni na tu odluku. Ponosni smo članstvom u Europskoj uniji. Ovdje smo danas jer je logično da e, Europa želi znati kako, kako smo e, napredovali u Mađarskoj, koliko smo postigli u nekoliko posljednjih godina. E, mi smo bili 21. zemlja od 28 e, zemalja e, na području rasta. Sad smo drugi po rastu. E, državni dug smo značajno smanjili i također smo uspjeli smanjiti nezaposlenost na 7% od 11%. Nadamo se da ćemo postići i punu zaposlenost, ali o tome ovdje ne raspravljamo Eh, željeli ste eh, razgovarati o situaciji u Mađarskoj, o političkim temama i imigraciji. Što se tiče političkih eh, tema, mogu vas obavijestiti da je Mađarska država članica E, koje je podvrgnuta ocjenjivanju poštivanja ljudskih prava i to nekoliko puta. Javni red i mir, imigracija, vladavina prava, to su vrlo važna pitanja i od interesa za sve nas. Da bismo došli i do pravog odgovora moramo e, znati kakvu uniju želimo predati e, našoj djeci e, a kako stoji s mađarskom mađarska ima jasan put i, i govori otvoreno mi smo iskreni ne govorimo otvoreno o smrtnoj kazni o imigraciji i smatramo da E, politički korektan diskurs e, nas nije doveo bliže rješenju. E, dame i gospodo, želimo govoriti iskreno i otvoreno o činjenici da mi Mađari želimo da Europa ostane kontinent Europljana. Želimo da Mađarska pripada Mađarima. Mislim da je to e, potpuno kompatibilno sa europskim načelima i načelima osnivača Europske unije. Imamo slobodno kretanja radnika i e, imamo imigraciju iz država koje nisu članice držav, Europske unije. Tu moramo razlikovati, moramo razlikovati između ekonomskih imigranata koje jednostavno traže bolji život. Mm, e, potpredsjedniče Timmermans, nažalost u Mađarskoj ne možemo dati radna mjesta svim tim imigrantima. To je činjenica i tu moramo biti sasvim otvoreni. Ekonomska imigracija je ono e, što želimo riješiti na vlastit način. E, Mađarska ima zato dobre razloge Dame i gospodo, uvjeren sam da prijedlog koji je e, dala Europska komisija e, u našem jednostavnom jeziku je apsurdan. E, to graniči s ludilom. Jako je opasno ako kažemo tu nemamo problema, poželimo dobrodošlicu svim imigrantima. Imigracija je ogroman izazov E, e, od 2010. se broj imigranata u Europsku uniju utrostručio, a za nekoliko godina on će porasti za 20 puta. E, o tome moramo otvoreno razgovarati. Moramo revidirati sadašnje propise, sadašnje sporazume države članice moraju imati pravo da zaštite vlastite granice. Mm, to bi bilo pragmatično i održivo rješenje. Ludost je predlagati mm, da prihvatimo sve imigrante i da na neki umjetan način e, donesemo kvote za države članice. Kvote će, dame i gospodo, e, dovesti samo još više izbjeglica u Europu. To je poticaj za krijumčare, za trgovce ljudima, to će e, potaknuti da prelaze sredozemljo more e, pod svaku cijenu. To moramo rješavati na nacionalnoj razini. Vrlo mi je drago što o tome raspravljamo umjesto kvota moramo dopustiti državama članicama da same odluče o tome. E, Mađari moraju sami moći odlučiti hoće li pozdraviti imigrante ili ne. E, mi smo kršćanska vlada. E, pravi azilanti su dobrodošli u našoj zemlji, ali ne ekonomski imigranti koji nisu azilanti. Oni samo traže bolje uvjete živote E, nelegalno prelaženje granica e, je e, prijestup i moramo ga spriječiti mi smo postali destinacija za ilegalne imigrante mi mi smo započeli javnu raspravu o imigraciji jer je to pravedno moramo se posavjetovati e, s našim stanovništvom govorilo se ovdje o javnim konzultacijama o smrtnoj e, e, kazni to je nesporazum toga nije bilo u mađarskoj E, Mađarska nije potpisala nikakav sporazum o tome o čemu smijemo ili ne smijemo e, razgovarati e, ili o čemu možemo javno raspravljati. Takovih sporazuma nema. Sporazum o pristupanju između Europske unije i Mađarske ne sadrže nikakve odredbe o tome o čemu smijemo ili ne smijemo raspravljati. Mislim da e, bilo tko tko nam pokuša reći o čemu mi Mađaru, Mađari smijemo e, razgovarati, taj krši sporazum. Ako pogledamo e, broj zahtjeva za useljavanje, E, Mađarska je tu e, ima jedno od vodećih mjesta ako e, u odnosu na broj stanovnika E, Evropska unija ne e, e, obraća dovoljno pažnje Zapadnom Balkanu. U prvom kvartalu ove godine imali smo 43 tisuće zahtjeva za azil, a 23 tisuće je došlo s Kosova. To je jednostavno neprihvatljivo E, ovi e, migranti sa zapadnog Balkana dolaze u Mađarsku, e, njihov je broj mnogo prevelik, to je ogroman izazov. Što se tiče smrtne kazne, ne možemo zabiti glavu u pjesak. Moramo pogledati stvarima u oči. Nismo više u srednjem vijeku kad su postojali tabuji. Ovo je pitanje slobodnog izražavanja i slobode mišljenja. E, moramo razgovarati o smrtnoj kazni, ali e, sve promjene moraju biti usklađene sa e, temeljnim načelima Europske unije propisi nisu došli od Boga, propise donese ljudi i ljudi ih mogu mijenjati. To je sloboda, to je demokracija. Dame i gospodo, e, što god mislili o tome, to je vaše osobno mišljenje. Možete biti povjerenik, e, filozof, e, E, članak, e, e, član stranke. To je vaše osobno mišljenje, to nije neka božanska istina. Moramo, mi ćemo se boriti za slobodu mišljenja i slobodu izražavanja. Hvala. E, naravno e, da nemamo e, nekakvih božanskih istina i zapovjedi, ali poznam jednu zapovjed Božju, ne smiješ ubijati. Gospodin Gonzales Pons ima riječ za pučane. Hvala vam predsjedniče. Dame i gospodo, neki politički klubovi su htjeli održati raspravu o Mađarskoj. Mi se ne opiremo raspravama u parlamentu, ali se opiremo stigmatizaciji e, zbog političkih e, razloga. Opiremo se stigmatizaciji jedne zemlje. Prije svega želim reći da je za evropske pučane smrtna kazna tema o kojoj se ne treba raspravljati zato što je to već definirana tema kao što je to demokracija temeljna prava. O tome se raspravljalo i to je iza nas. Zato želim reći da ne sumnjamo da će Mađarska poštovati povelju o temeljnim pravima koja izričito brani uvođenje smrtne kazne i zato premijer Orbanu želim reći hvala što ste danas došli ovdje, što ste nazočili ovoj raspravi, što ste zaštitili svoje stajališta pred nama svima. Dame i gospodo, imigracija je jako ozbiljan problem. To je problem kojim se trebamo pozabaviti s posebnom pažnjom. Svi se protivimo ksenofobiji, rasizmu, protivimo se i svaljivanju krivice na Brisel. Mađarska nije jedina zemlja u kojoj vidimo jačanje ksenofobije i rasizma. To vidimo diljem Europe. Mađarska nije jedina zemlja u kojoj raste euroskepticizam, on raste u čitavoj Europi. I nemojmo griješiti. Ukoliko je ovo smatramo mađarskim problemom, zato što govore protiv eh, imigranata čujemo i u Italiji, Njemačkoj i Francuskoj. Dakle, nije... Ne govorimo sada Mađarska je kriva ili ne. Želimo vidjeti koja je naša krivnja zato što nismo bili u stanju dovršiti evropski projekt uz potpuno poštivanje temeljnih eh, vrijednosti. Ovaj parlament nije stvoren da bi se osuđivale zemlje članice i ukoliko mi to kao parlament pokušamo učiniti, možemo, možemo napraviti e, greške, možemo naštetiti temeljnim evropskim vrijednostima. Za SID e, gospod, riječ ima gospodin Miller. Dame, gospodo, predsjedniče Šulce, možda će vam zvučati čudno, ali želim reći da nisam zadovoljan što je gospodin Orban danas s nama, zato što svaki put kada on dođe, kada govorimo o sramotnim e, odlukama njegove vlade, onda ove politike zasjenjuju moju zemlju. I sada govorimo o Mađarskoj kao ksenofobnoj zemlji, želim reći da moja zemlja nije takva, Mađarska nije takva. Ova vlada se uvijek protivila osnovnim načelima Europske unije, načelima na kojima je ona izgrađena. Govori o autokratskim sistemima opisuje ih e, pogrdnim riječima, demokratske sisteme naziva ih pogrdnim riječima, nema demokracije u Mađarskoj, Mađarima se prijeti, raste i potiče se mržnja. A zašto? Zato što mađarska vlada želi glasove simpatizera ekstremne desnice, pada im podrška, te gledaju dočepati se glasova ekstremne desnice, ali Evropska unija ne može podržavati takve politike i moramo razjasniti da su sramotne ne Mađarska, nego politike njezine vlade. Hvala gospodine Niedermüller. A sada za liberale govor... Gospodine predsjedniče, ja sam htio saslušati gospodina Orbana prije nego što sam se javio za riječ. A ono što on ovdje sada radi je da nastavlja provokacije koje smo čuli tijekom posljednjih mjeseci. Koje smo čuli u Mađarskoj i izvan Mađarske. Dakle, evo, provokacije. Potom, usred krize s Ukrajinom, on je napravio energetski deal sa gospodinom Putinom, to je također provokacija. Potom evo smrtna kazna, još jedna provokacija. Ne morate mijenjati vaše mišljenje. Vi ste prvoga svibnja na javnom radiju u Mađarskoj. Rekli da ono što vi želite učiniti je da svaka zemlja članica može sama odlučiti o ponovnom uvođenju smrtne kazne. Da to nije evropsko pitanje. I sada ste to potvrdili. Pa to je evropsko pitanje. To nije pitanje nadležnosti zemalja članica, već cijele Europske unije i europske civilizacije. I konačno, to ste sad opet potvrdili. Iznova i opet provokacija. Rekli ste, da, mi smo pokrenuli nacionalnu javnu raspravu o pitanjima imigracije. Nacionalna javna rasprava, je li ovo to? Morate pročitati pitanja koja se ovdje nalaze. Pitanje broj sedam. Biste li podržali mađarsku vladu u uvođenju strožih pravila za imigraciju nasuprot politika Brisela. Dakle, Brisel je razlog. Ili broj tri. To je nevjerojatno. Nevjerojatno. Govori se o lošem upravljanju Um, imigracijskim politikama Brisela i to ima sigurno veze sa povećanjem terorizma. Dakle, Brisel i Europa su odgovorni za povećanje terorizma i vi to sada potvrđujete. Je li to nacionalna rasprava? Ja vam postavljam retorička pitanja jer odgovor se nalazi već u ovim vašim pitanjima i nije potrebno da na njih odgovarate. I konačno, ukoliko napadate imigrante razmislite o brojnim mađarskim izbjeglicama koji su napustili svoju zemlju zbog komunističke diktature prošlog stoljeća 1956. i sjetite se kako su prolazili drugi narodi u Europi sa sličnim stvarima. Riječ za zelene i sada ima gospođa s Argentini. No, eh, E, gospođo s Argentini, samo trenutka. E, prije ove runde e, sam nagovijestio da nećemo imati daljnjih pitanja, možda to niste čuli. Gospodine predsjedniče, hvala vam. Riječi mogu naštetiti ljudima, a ono, mi su političari, a što što radimo je da radimo sa riječima. I riječi mađarskog premijera nisu ugodne, one ranjavaju, barem kada su u pitanju moje uši. Nisu potrebne tu nježne riječi, već on treba preuzeti odgovornost za ono što govori, zato što vam, evo, drugi mogu odgovoriti ne samo riječima, nego i djelima. I to je opasnost koja se stvara kada vi počinjete govoriti o mogućnosti uvođenja smrtne kazne ili kada koristite sustav javne e, rasprave na način na koji to sada radite. Vi ste ovdje došli objasniti i reći što mislite o imigraciji, što mislite o planovima Europske komisije, velite da ne smijemo otvarati vrata imigrantima, je li to za vas odgovorno ponašanje premijera jedne zemlje? Ja očekujem s vaše strane odgovornost. Gospodin Majer ima riječ za nezavisne. Hvala lijepa predsjedniče. Ja bih rekao gospodine predsjedniče e, kad čujemo jedan e, politički statement e, nemojte to raditi ovdje nego drugdje. Ja bih jedno rekao odmah na počet za nas e, smrtna pa- kazna ne dolazi u pitanje, ali o čemu raspravljamo ovdje? E, govorimo o nečemu što nije ni planirano i stoga je to histerična reakcija koju čujemo uglavnom od ljevice ovdje u pozadini e, s druge strane imamo nešto sasvim drugo. Radi se o tomu da jedna desnička vlada vam nije po volji, da vam ona ne paše. A to je škandal ako me pitate. E, to nije prvi puta da e, o tome razgovaramo u slučaju Mađarske. Mi se miješamo u unutarnja pitanja suverene države. Takova miješanja E, nisu prihvatljiva. Ako se želite miješati, onda se e, miješajte u stvari vaših drugova na Cipru. E, mislim da imate ovdje krivi cilj. Riječ za pučane ima sada gospodin Cajar. Gospodine predsjedniče, premijeru, Ova rasprava je jednaka poput prijašnjih. To rasprava između gluhih ljudi. Vi se ne čujete, ne čujete jedne druge. Jeste li čuli e, izjavu gospodina Orbana da smo mi kršćanska demokracija i da su naša vrata otvorena tražiteljima iz pa, azila, pa ne želite čuti ovakve izjave. Vi se pozivate na izbjeglice iz 1956. Zna se koje su vaše motivacije za, za takva prozivanja. Vi ste govorili o pitanjima u ovom upitniku koji je izrađen za javnu raspravu postavljanje pitanja im e, mađarskim građanima o nečemu što je jako važno, o tome bismo trebali imati stroža pravila o nečemu, kako to može biti usmjereno protiv demokracije, znam da je ovo retoričko pitanje, da nećete odgovoriti, pa odgovor niti ne očekujem. I ovo je doista razgovor između gluhih. Jasno mi je ko ste bivša kolonijalna sila, da je cijela vaša kultura drugačija. Međutim, evo, Mađarska nije naviknuta na imigraciju. Mi nismo bivša kolonijalna sila. Mm, ne znamo kako je kada se tisuće ljudi pojavi na granicama i vi ih ne možete razlikovati jesu li oni ekonomski migranti ili su izbjeglice, tražili azil. Mađarska je druga nakon Švedske u Europskoj uniji kada je riječ o broju tražitelja azila, o broju postavljenih zahtjeva. Mi želimo iskoristiti svoje iskustvo u e, stvaranju europske politike. što je sada tu loše? Vidim da odmahujete glavama, ali što sam ja krivo rekao? 20, 30 godina prije 20-30 godina e, donijeli ste loše odluke vezane uz pitanje migracije. Mi ne želimo donijeti istu, napraviti istu grešku. Naša tradicija je drugačija, kultura drugačija. Želimo biti pažljiviji, ne ponoviti vaše greške. Želimo dokinuti ksenofobiju. Miran suživot je ključno pitanje u Europi i zato želimo zato stvoriti uvjete i to na miran način. Hvala. E, za SED e, gospodin Weidelholzer predsjedniče Orban, e, imamo dojam e, da e, opet nastupate sa istim izjavama E, vi ste se provokativno javili za riječ. E, vi odbijate ove optužbe, e, vi ste majstor nejasnoća, ali ovdje niste na pozornici. Morate dati jasne izjave kako stojite prema Europskoj uniji čija ste članica kako se borite protiv korupcije u svojoj zemlji zašto toliki e, e, državljani mađarske rade u drugim zemljama zašto toliki e, bježe iz Mađarske. E, mi smo prijatelji Mađarske. Mi cijenimo povijesni doprinos Mađarske za e, slobodu Europe. Stoga cijenimo i toliko slobodu, e, nastavak slobode u Mađarskoj. Za liberale govori sada gospodin Michel. Gospodine predsjedniče, gospodine potre potpredsjedniče komisije, e, vi gospodine Orban kažete da volite iskrenost, e, govorit ću iskreno. Vi e, uvlačite Mađarsku jednu autokratsku državu koja ne spada u Europu. Vaša ono što se e, događa u Mađarskoj neće biti prihvatljivo nikada za Europskoj uniju. Vi imate tiraniju većine, vi imate, e, si uzimate pravo da sve činite da potiskujete prava manjine. E, vaš upitnik koji manipulira odgovorima nastoji dati e, legitimnost e, vašim e, užasnim prijedlozima koji su kršenje duha i slova naših sporazuma. Vi postupate demagoški, koristite časne instrumente pravne države za poticanje rasizma, ksenofobije i netolerancije vi e, e, uvodite autoritarni režim, e, potiskujete slobodu tiska i imate jednu politiku zaštrašivanja. Vi spaljujete naše vrijednosti i kršite sveta ta načela Europske unije i vladavine prava E, vi idete u suprotnom smjeru od povijesnih razvoja, e, idete u smjeru totalitarizma. E, gospodine Miše, to je ponižavanje naših institucija i njihovih vrijednosti. Vi uvodite sve veći apsolutizam u Mađarskoj za E, zelene e, riječ ima gospođa Lunaček. Hvala predsjedniče, povjereniče. E, premijeru, e, kolege zastupnice. Mi ne smijemo e, razgovarati o ljevici i desnici. Govorimo o temeljnim pravima u Europskoj uniji. Kao zeleni mi kritiziramo vlastite vlade, pa ne govorimo o ljevici, o desnici, govori se o temeljnim vrijednostima a sada nešto o ovom upitniku koje je gospodin Orban dao e, e, svom stanovništvu. Gospodin Weber je govorio o velikom rastu, e, gospodarskom rastu Mađarske, ali zašto je onda 500 tisuća Mađara napustilo Mađarsku u potražnji za boljim životom u drugim državama članicama? a to je dvostruko više ljudi nego što je pobjeglo iz Mađarske 56. godine. E, e, e, vi kažete da ljudi moraju platiti za troškove naobrazbe ako ne ostaju u Mađarskoj. Evo, zato ljudi napuštaju Mađarsku. Hvala za pučene e, e, riječ ima gospodin Sogor. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, ovdje se Jako je važno da govorimo o ovom trenu, o postignućima Europi i također je važno da razmišljamo o zajedničkim vrijednostima. No istovremeno ne bismo smjeli zaboraviti da je jedna od najstarijih europskih vrijednosti upravo vrijednost e, e, kulture rasprave. Ne smijemo to zaboraviti, izgubiti iz vida. Europska unija se slavi širom svijeta zato što je u stanju nositi se sa različitim mišljenjima na osnovu e, činjenica i postojimo, nastojimo jedne druge uvjeriti u vlastite argumente tijekom rasprave. I to je ta dodana vrijednost. Sasvim sam siguran da su to vrijednosti kojih se trebamo držati. Mislim da bismo htjeli, trebali razmišljati upravo o tome, a ne od ovoga stvoriti političku bitku. Bitku koje koriste različiti političari. Gos, gospođo e, Lunaček, 3 milijuna Rumunja je napustilo Rumunjsku, a nikada se ovdje nije razgovaralo o toj činjenici koja se vezuje uz Rumunjsku. Činjenice, dakle, da za njih nema pravne sigurnosti ili recimo Slovačka, jezični zakoni i tako dalje. sad za riječ ima gospodin Ujeli, e, klub zastupnika socijalista i demokrata. Hvala lijepa gospodine Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja sam Mađar i europski socijaldemokrat i zato želim odlučno signalizirati da Mađarska nije ono što pokazuje Orbanova vlada u posljednje vrijeme. To je sramota za Orbanovu vladu. Sve to što vi kao sliku o nama prikazujete na vam. Ja želim reći da Mađarska ima jedno drugo lice. i Zato moramo e, jasno reći ne radi se o smrtnoj kazni nije to ono čime se bavi predsjednik Orban e, kao ni pitanje migranata radi se o tome da on želi e, promijeniti e, javno mljenje zapravo se radi o propagandi zato on troši sredstva to su Goebbelsove metode radi se E, on ne govori u ime svih onih koji su napustili e, zemlju isto tako ne govori u moje ime ja želim ovaj upitnik ovdje javno pred svima vama poderati u ime kluba zastupnika ALDE gospođa Vikstrom ima riječ Hvala gospodine predsjedavajući koliko dugo će vlada gospodina Orbana šokirati Europske, Europsku uniju nakon niza aktivnosti i prijedloga koji su diskriminirajući. Opet danas razgovaramo o Mađarskoj. Imam pitanje za vas, gospodine Orban. Zabavlja li vas e, ta provokacija, preispitivanje temeljnih europskih vrijednosti? Nedavno ste govorili o ponovnom uvođenju smrtne kazne. E, građanima ste poslali ovaj upitnik. To je naprosto provokacija. Mađari su građani Europske unije i uvjeravam vas da brojni zastupnici ovog doma će učiniti sve što mogu da bismo zaštitili njihova temeljna prava. Čak, e, dakle, unatoč tome što vi vaša vlada činite kako biste ih umanjili. E, također e, vam preporučam da pročitate Šandora Maroja, jedan veliki pisac iz Mađarske iz 19. stoljeća da je on e, danas živ, vi biste ga cenzurirali i e, a on bi trebao biti moralni uzor za vas, jer on govori o temeljnim pravima svakog pojedinca. Gospodin Maroj bi trebao biti vama moralni uzor, vama i vašoj vladi. Hvala. Hvala. Hvala. riječ gospodinu Javoru u ime zelenih. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine predsjedniče vlade, imamo zajedničke europske vrijednosti. Da vi zapravo partnerima kažete da vi zapravo sprečavate krajnju desnicu da dobije na popularnosti svojim dijelima. Ali ne znam jeste li primijetili da ste se zapravo upravo njima e, pridružili približili kad govorimo o političkim vrijednostima. Ova rasprava je danas pokazala da ćete, čak i vi gospodine Weber morati prihvatiti e, činjenice. Vi ste iznijeli neke radikalne stavove, niste time dobili više glasova, odnosno do, naviknuli ste glasače na takav diskurs, kao i prethodno gospodin Jobik. Ono što je dosljedno u vašoj vladi, dakle jedina dosljedna stvar je siromaštvo u zemlji, problem korupcije i to je doista problematično. Dakle, vi želite da vas doživljavamo kao avangardnog političara koji brani svoju zemlju i politiku eh, i vašu zemlju i vaše građane, ali neće vas tako pamtiti. Hvala. Sada u ime EPP-a gospođa Gal. Hvala bio je tu plavi karton, šteta što niste dopustili pitanje, jer tu je bilo toliko grešaka i laži i bilo bi dobro da smo mogli odgovoriti na njih. Kratko, konzultacije o ponovnom uvođenju e, smrtne kazne. To se ne događa, nema konzultacija po tom pitanju. Gospodin ne, e, kad je riječ o izbjeglica, mi im želimo dobrodošlicu, ali pravimo razliku između Eh, nezakonitih ekonomskih eh, migranata i eh, azilanata. Isto tako, postoje određene stvari koje su dio pravne stečevine Europske unije. Zašto kritizirate našeg premijera ako ljudi koriste slobodu kretanja odlaze iz zemlje kako bi našli zaposlenje drugdje. Nije mi to jasno. Isto tako ne razumijem. Zašto e, nas moralno osuđujete, gospodine Wikstrom? Kako se vi možete postavljati iznad nas kao nekakav moralni zaštitnik u ovoj vječnici? Nadalje, još jedna stvar koju bih htio istaknuti, odnosi se na imigraciju. E, za deset puta se povećao priljev e, imigranata u našoj zemlji. Naravno da je naša zemlja zabrinuta zbog toga. I stoga im se postavilo pitanje kako oni doživljavaju takvu pojavu. E, kakva je njihova percepcija toga? Slažete li se toga s time ili ne? Dakle, možete označiti odgovor koji vam se sviđa. Dakle, možete se složiti ili ne za svako pitanje. Za nas je to demokratski način e, djelovanja. Od e, građana se traže odgovori. Činjenica je da mi ne postavljamo e, ovo u skladu s tipičnom mekanom bri, briselskom retorikom, ali nas zanima što govore stvarni ljudi, ljudi na ulici stotine tisuća Mađara poslalo je pismo, šteta što se to nije pročitalo. Oni misle da je sadašnja, današnja rasprava potpuno ne, nepotrebna. Hvala. U ime SND-a gospodin Silva Pereira. Nažalost, premijer Orban nije došao ovdje kako bi pojasnio neke stvari, kako bi potvrdio da poštuje ljudska prava i europske vrijednosti. On je došao kako bi izbjegao pitanja, kako bi pokušao pomiješati prijetnje demokraciji, ljudskim pravima eh, koje su posljedica njegove vlade u eh, Mađarskoj. I Gospodine Orban, vi ste potvrdili ovdje da želite dovesti u pitanje ukidanje smrtne kazne. Naravno, možete vi raspravljati o čemu god želite, ali ako to činite, e, možete računati na osudu Europskog parlamenta.

Herr sala hatte ich. Äh, ima riječ. Herr Čani, Ispričavam se, možda se radi o grešci u prevođenju. Gospodin Cala ima riječ, on sjedi iza vas. Som veľmi prekvapený v tejto diskusii. Hvala lijepa. E, ja sam vrlo iznenađen ovom raspravom stajalište gospodina Webera e, me iznenadilo. On je naime pokušao e, opravdati politiku gospodina Orbana. To je isto kao da kažete da su povrede ljudskih prava u Kini, da ih e, se može opravdati time što Kina ima veliki gospodarski rast. To je apsurdno. U cijeloj Europskoj uniji smo vidjeli e, da se većine zloupotrebljava i manjine se također upotrebljavaju, zloupotrebljavaju kako bi se destabilizirala situacija. E, vidimo kako predsjednik Putin zloupotrebljava manjine da bi e, opravdao svoju vojnu intervenciju u susjednoj zemlji. Od samog početka gospodin Orman e, ne poštiva demokratsku praksu. Neću govoriti o smrtnoj kazni. I to nije razlog da se danas o tome raspravlja. Čuli smo da se spominje e, članak 2, ali citat nije bio točan, jer u stavku prvom tog članka kaže se da je jedno od načela Europske unije poštovanje ljudskog života. Poštovanje ljudskog života je nešto što se često zanemaruje i dovodi u pitanje. Sjećate li se da kada su potpisani ugovori, rimski ugovori, nijedna demokratska E, država u Europi nije e, tolerirala ubijanje e, novorođenčadi. I možda ako da biste trebali primijeniti članak 7 protiv sebe. Hvala. Hvala lijepa gospođa Paga za Tundua Alde. Hvala gospodine predsjedavajući. Najvažnija pitanja su ona e, na koja dajete odgovor cijeli život. Šando je to rekao, dakle veliki mađarski pisac. On se protivio komunizmu, nacizmu, bio je on kozmopolit, liberal, humanist. Pobjegao iz e, komunističke Mađarske, došao u SAD i mislim da ne bi danas e, mogao podnijeti Orbanovu Mađarsku veza između imigracije, briselske politike i terorizma. Stvaranje takve veze je ksenofobija. I to je ksenofobičan način postavljanja pitanja. I stoga vas pozivam da se, e, da se podsjetite na riječi Šandora Maroja. Kada su ga progonili, kada su ga htjeli ubiti, dobio je zaštitu politika, manipulacije, koje se danas događaju u Mađarskoj, a provodi ih vlasti, doista me brinu. Mislim da e, pučani u Europskom parlamentu trebaju biti iskreni i trebaju prihvatiti činjenice. Ovo nije prihvatljivo. Molim vas, nemojte ovo činiti Europi. Ne. bitte Gospodin Maragali ima riječ. Sí, escuchar a todo el mundo, sí. También presidente Pero si es... Da, slušao sam sve, uključujući i premijera Orbana. Ali jesam li očekivao ovakva pitanja, komentare? Iskreno, zabrinuta, zabrinut sam zbog onog što sam čuo. Smrtna kazna, veza s terorizmom. E, doista me brine stav pučanja, pučana u ovoj vječnici. Ovdje se događa atak na demokraciju. Govorimo o gospodarstvu u Mađarskoj, ali to nije prihvatljivo i ova kampanja te e, ksenofobične kampanje koje se također e, provode od strane pučana i u mojoj zemlji kad je riječ o lokalnim izborima je to važno Mislim da parlament se treba pozabaviti ovom temom. Radi se o povredi kršenju ljudskih prava, to je neprihvatljivo. Kako bismo mi to mogli prihvatiti u našem domu? Imamo obvezu um, poslati poruku kad se uh, pojave ovakvi problemi. Radi se o temeljnim demokratskim uh, problemima. Bilo da se radi o moj zemlji Španjolskoj ili drugdje. Ovdje govorimo i o potrebi da se poštuju ljudska prava i katalonaca. Hvala. Sljedeći gospodin Kovahu. Hvala predsjedniče Šulc. Gospodine Orban, uz ovakvu vladu sasvim je jasno da Mađarska ide unatrag. Radi se o autokratskoj državi. Započeli smo s represijom slobode, slobodnog tiska, ograničavanja djelovanja nevladinih udruga, a sada govorimo o, o mogućnosti ponovnog uvođenja smrtne kazne kako će to funkcionirati? Hoćemo li se vratiti na progon vještica? E, gledat ćemo tko je vještica, a tko nema. Kuda to vodi? Nedavno je netko doživio prijetnju od e, bivšeg parlamentarca kontingen, Jobikovog kontingenta. Andre Giuliano je mladić koji je u vrlo neobičnoj situaciji u Europskoj uniji i njemu su prijetili. Pa, pa što se ovdje događa? Morate nešto napraviti da se zaštiti taj mladić. Hvala, lijepo, dame i gospodo. Završili smo sa e, točkom dnevnog reda slobodno javljanje za riječ. Gospodine Orban, da li želite još jednom riječ? Ja sam vam to ponudio. Ako želite, možete uzeti riječ. Izvolite. Želim se zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi iz Italije, iz skandinavskih zemalja, iz Njemačke. Želim ne preći sljedeće. Ja se nikad ne bih usudio govoriti o vašim zemljama i vašim narodima na takav način. Hvala lijepa. Sada ću ja nešto reći. E, prevoditelji neka me pokušaju prevesti. Gospodine Orban, e, sad počinjemo iz početka. Izvolite. Gospodine predsjedniče, e, dame i gospodo zastupnici, čuli smo ovdje govornike iz Francuske, iz Baltičkih zemalja, iz Skandinavskih zemalja, e, ne želim sad nabrajati ali želim reći samo e, ovo nikad se ne bih usudio jednim takvim tonom govoriti o tim zemljama i narodima na način kako ste vi to učinili e, i zemlje e, koji koje ovdje zastupaju ljudi koji su nas sada napadali ja im želim reći da ih ja jako poštujem dopustite mi da E, ne reflektiram sada e, sudjelovanje u raspravi mađarskih zastupnika ja jednostavno primam na znanje da mađarski zastupnici ovdje napadaju svoju vlastitu zemlju čak je bio i jedan prijedlog da se e, financijska podrška mađarskoj ukine čak se i to traži Također ste nešto rekli i o e, neliberalnoj demokraciji, sad nemam vremena e, dublje ulaziti u to, ali imam dojam da e, od 2008. od kad smo u krizi da je naša demokracija zapravo ne uspjeva riješiti probleme. Ja smatram da nije u redu meni citirati misli jednog našeg velikog pisca i pokušavati ih upotrijebiti protiv mene i dijeliti mi lekcije. Ja sam e, šest puta sudjelovao u e, izborima, tri puta sam izgubio, tri puta dobio i znam što je demokracija. Gospodine e, predsjedniče želim još nešto reći ja vas vrlo dobro razumijem e, u Mađarskoj je liberalna stranka prije nekoliko godina bila jedna jaka, velika stranka i odigrali su veliku ulogu svojedobno, ali sada su praktički nestali sa scene i ja razumijem da to vama nije drago, da ste zbog toga vrlo tužni. E, izrazili ste svoje sumnje u vezi sa našim upitnikom, sa e, našim nacionalnim konzultacijama. Predsjedavajući liberala e, zamjera našem pitanju da li se slažete s tim da ako zemlja, kad bi zemlja uvela, htjela uvesti strožija pravila kako bi suzbila imigraciju do prije nekoliko godina takav problem uopće nismo imali, e, ali sada nas Evropska unija prisiljava da promijenimo pravila i od tada imamo te tokove gospodarskih migranata. Danas niste prisilili da mijenjamo ta pravila, danas ne bismo uopće imali taj problem. E, ja shvaćam da je Europska unija htjela eksperimentirati s novim pravilima, ali to se sad pokazalo neuspješnim i dopustite, mi želimo zaštititi svoju zemlju. Moje dame i gospodo, ovo će biti jedna dugačka e, debata, rasprava što se tiče smrtne kazne i gospodarskih migranata. Meni je drago da smo mi postigli cilj i da je ova debata time započela. To je prvi važan korak e, e, koji se morao dogoditi u Europi. Hvala lijepa. Sada ću ponovo riječ dati e, predstavnicima klubova zastupnika obrnutim redoslijedom. Najprije gospodinu Poreliju. Izvolite gospodine Poreli. Hvala. Poštivanje ljudskih prava, sloboda informiranja i izražavanja, neovisnost pravosuđa su sami temelji Europske unije. U okviru poštivanja ljudskih prava ukidanje smrtne kazne je preduvjet za ostanak u Europskoj uniji. Gospodine Orban, vi ste govorili o pragmatizmu, dakle, kao pragmatičar. Ja doista ne razumijem nešto, to jest, kakvog smisla ima govoriti građanima jedne države članice o smrtnoj kazni ako je ista izričito zabranjena povoljem o temeljnim pravima Europske unije. Zašto ići natrag umjesto da se gleda naprijed. Dakle, to mi morate objasniti kao pragmatičar. Mora biti jasno da Europska unija ima temeljne vrijednosti s kojima se ne smijemo šaliti samo kako bi se dobilo glasove. Hvala. Hvala lijepo gospodine Borelli. Gospođa Harms ima riječ. Na kraju su građani i građanke Mađarske, ti koji moraju odlučiti o tome da li e, žele slijediti ideje koje je prezentirao gospodin Orban. Ja vjerujem, jer malo sam se i bavila mađarskom povješću, e, da Mađari još uvijek znaju zašto su se odlučili za europsku slobodu, a protiv nacionalizma i ideja koje vi zastupate u ovoj raspravi. Za nas sve, međutim, mora biti zabrinjavajuće, a tu bih uključila i gospodina Webera, da u ovom upitniku e, da se tu dogodilo nešto što je za Europu vrlo opasno jer tu se naime E, upotrebljava jedan jezik koji nije samo e, uvredljiv nego je i e, to jezik koji treba podjarivati ksenofobiju i nacionalizam u mojoj zemlji se na taj način isto radilo i to je cijeli kontinent to je značilo veliku tragediju za cijeli kontinent mi smo međutim u 2015. ovdje u Europi i mi ćemo se suprotstaviti takvim tendencijama i u Mađarskoj i u drugim zemljama. Hvala lijepa. Gospođo Harms, e, gospođa Cimer sada ima riječ. Gospodine Orban, želim vam jasno izraziti svoje neslaganje. Nitko od nas ne kritizira Mađarsku kao zemlju. Nitko od nas ne kritizira E, jedan narod jedne zemlje članice ono što mi kritiziramo je vaša politika vaše izjave vaša osoba vaš nastup vaša igra koju vi igrate i to uvijek iznova ja imam dojam da vi dolazite ovamo zato što ponovo koristite europski parlament kako bi e, poslali poruku u mađarsku ja kao predsjednik vlade branim vas od europskih institucija i od ovih zastupnika koji su toliko drski da mene kritiziraju mi kritiziramo vas a ne građane vaše zemlje mi želimo da mađari jednako tako odlučuju o svojoj budućnosti kao i svi drugi narodi zemalja članica europske unije mi želimo da su oni također jednako solidarni sa izbjeglicama kao i svi mi ostali ali mi ne želimo da im mi podastirete uputnike u kojima im e, u kojima upotrebljavate cinizam e, i formulacije koje su jednostavno cinizam i koje nemaju veze sa demokracijom. Hvala, mi te pozicije jednostavno odbijamo. Hvala lijepa gospođo Cimer. Gospodine Fehovstat, izvolite imate riječ. Scrutinize a Želim reći da sve što je e, ovdje rekao gospodin Orban da tu ima i nekih zajedničkih e, dodirnih točaka sa onim što je rečeno u raspravi. Kad se radi o demokratskom upravljanju mi naravno vodimo interne rasprave, ali vrijeme je da dođemo do zaključaka i da zaključimo da se moramo baviti tim problemima i ne možemo nastaviti e, zapravo samo raspravljati o tim problemima. E, međutim, vi gospodine Orban nažalost niste odgovorili na različite stvari koje su rekli zastupnici E, na primjer za vašu optužbu koja se nalazi u ovom upitniku da, je, da su evropske, institucije Europske unije odgovorne za porast terorizma. To se nalazi u vašem upitniku. E, vi pitate kako se vi e, usuđujete miješati u naše rasprave, mi ih imamo pravo voditi. Mi smo izgubili u Mađarskoj zato što se pojavio Fides Fides e, ime, samo ime govori mnogo o tome zašto ta e, stranka stoji. Vi sada ste u situaciji da vam prijeti da ćete izgubiti i sljedeće izbore, da će ih dobiti Fides i zato ste sada posegnuli za ovakvim metodama. Hvala lijepa gospodine Fehovstat. Sada riječ ima gospodin Kirchhoff, klub zastupnika ECR. Hvala gospodine predsjedniče. Ja se već dosta dugo bavim politikom i e, dvije stvari u koje još uvijek strastveno vjerujem su sloboda izražavanja i sloboda za ljude koji žive u zemljama kao što je Mađarska da sami odlučuju o tome kakvu vladu žele ja mislim da ništa večeras nije promijenilo ta moja stajališta. Meni se ne sviđa retorika koju smo večeras ovdje slušali osobito sa od predstavnika ljevice. I želim zaključiti time što ću gospodinu Fehovstatu e, reći e, on kaže vrijeme je da zaključimo raspravu o Mađarskoj. Ja moram jasno reći gospodinu Fehovstatu da nikad nismo ni trebali započeti ovu raspravu. Gospodin Pitela ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine Orban, nemojte govoriti da smo mi loše govorili o Mađarima i Mađarskoj, zato je, je to lažno. Imamo i snimke rasprave u ostalom. Mi ne želimo nalagati jednoj vladi što joj je činiti. Mi ne želimo nametati ništa nikome osim poštivanja temeljnih vrijednosti na kojima je zasnovana Europska unija. Mi ne patimo od urbanitisa, odnosno alergije na vas. Nemamo ništa osobno protiv vas, da pače. Mi želimo politički raspravljati o emigraciji. To je pitanje političke borbe i to se ne tiče demokracije. Ono što se tiče demokracije i pripadnosti Europskoj uniji je smrtna kazna. To je zamisao jedne neliberalne demokracije i tu Imate slobodu reći što god želite, ali također trebate reći građanima da kada se tako čini, onda se otvaraju vrata ishodima koje mi želimo izbjeći, a to je izlazak Mađarske iz Europske unije. Mi to želimo izbjeći, a vi na taj način vodite Mađarsku van Europske unije. Gospodine Weber, izvolite. Hvala lijepa, zahvaljujem na ovoj raspravi, na razmjeni mišljenja i moram ponovo reći da Ljevica u mnogim područjima kritizira ono što E, treba kritizirati, ali opet pri tome nema mjere e, kao što je gospođa Harms usporedila e, mjere koje poduzima kolega Orban sa nacističkim metodama, mislim da je to, da je to doista neprimjereno. Vi ste zatražili ovu raspravu, a sada kritizirate činjenicu da se ta rasprava odvija, to je, dakle izgubili ste opet mjeru mi e, moramo reći da je mađarska primjer e, toga kako e, se ponaša u situaciji što se tiče primanja imigranata i izbjeglica ali ono što moram ipak reći pitanje načela na kojima počiva Europska unija mi smijemo u Europi o svemu razgovarati ali sloboda izražavanja E, je uvijek povezana sa odgovornošću. To, te dvije stvari su međusobno povezane i kada u ovoj raspravi nešto govorimo, onda mora biti svakome jasno da pritom moramo snositi odgovornost za ono što govorimo. Ono što je naše postignuće, a to je da država ne ubija i ne naređuje ubijanje, to je jedno načelo za koje se svaki političar u Europi mora zalagati i mora ga braniti. Gospodine Timemans, izvolite imate riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Imam nekoliko komentara na ono što je rečeno, ako smijem. Kao prvo, naravno, vrlo je važno i zanimljivo e, slušati o e, gospodarskim uspjesima u Mađarskoj i ja znam da je gospodin Orban izvrstan E, borac e, koji je odnio neke fenomenalne pobjede na izborima, ali niti gospodarska uspješnost, niti demokratski mandat ne mogu oslabiti poziciju vladavine prava u bilo kojoj zemlji članici Europske unije. Ne možete upotrebljavati izbornu pobjedu, niti gospodarski pobjed, e, gospodarski uspjeh i onda na temelju toga pokušati podrivati vladavinu prava u u, jednoj zemlji članici. Dakle, koliko me e, e, zanimaju gospodarski uspjesi, e, njima međutim u ovoj raspravi nije mjesto. Kao drugo, po mom mišljenju u ovoj raspravi se ne radi o stranačkoj politici ja poštivam to da svi žele raspravljati o tome ali za komisiju se ne radi o tome mnoge članove E, kluba zastupnika ALDE vjerojatno iznenadilo kad su ih kategorizirali kao pripadnike ljevice, što se danas dogodilo, ali to je druga stvar. Mi smo svi za slobodu govora. To je jedno od fundamentalnih načela koje svi e, cijenimo i za koje se gospodin Orban i sam borio dok je bio u oporbi. E, jer tada sam ga e, upoznao, tada je bio liberal. Ali ta sloboda govora je također ograničena vladavinom prava. Ako vi želite reći da želite raspravu o ukidanju smrtne kazne, naravno da možete imati tu raspravu, ali e, predlaganje uvođenja smrtne kazne bi kao posljedicu imalo e, povredu međunarodnih obaveza i europskih obaveza i kao što je sam e, predsjednik Orban vrlo jasno rekao to bi značilo kraj članstva u Europskoj uniji. On je rekao da e, mu nikad nije bila namjera E, dati takav prijedlog onda ga ja e, pitam ako nemate namjeru dati taj prijedlog onda zašto pokrećete tu raspravu e, doduše ponekad se može imati i retorska pitanja o nekim temama i na kraju ako imamo raspravu, a ja vam čestitam gospodine e, Orban na tome što ste došli ovamo jer znali ste točno što će se ovdje dogoditi, dakle vi zastupate svoju poziciju, branite, ja to pozdravljam i čestitam vam na tome, ali moje poštovanje bi bilo veće kada se e, prijedloge e, komisije ne bi prikazivalo kao karikaturu, što je predsjednik Orban danas učinio gdje po vašem mišljenju komisija predlaže da otvorimo širom vrata izbjeglicama u europskoj uniji gdje u predlozima komisije koje smo mi prezentirali gdje mi predlažemo slobodu da u europu uđu svi ekonomski migranti gdje smo to učinili ne nasuprot tome mi želimo mnogo čvršću politiku e, kako bi se ljudi koji nemaju pravo na azil vratili onamo odakle su došli. To je dio naših prijedloga. Iako imamo pitanje kvota, to, e, tu se radi o vrlo, vrlo ograničenim slučajevima, u slučajevima ozbiljnih kriza. A e, tamo gdje e, je vrlo veli postotak tražitelja azila u ovom slučaju iz Sirije, iz Eritreje, zato što oni bježe od rata i konflikta. Ali to se dakle odnosi na vrlo, vrlo ograničen broj ljudi. Dakle, raspravi bi jako pomoglo kad vi ne biste radili karikaturu od prijedloga Europske komisije, jer na taj način bi se eh, i europske građane bolje informiralo o onome što mi predlažemo. E, mi e, ne želimo dopustiti da masovno u Europu dolaze ljudi koji nemaju pravo na azil, oni trebaju ostati u svojim zemljama i u svojim regijama kamo i pripadaju. To je sve dio prijedloga komisije. Ja ovo naglašavam u toj mjeri zato što doista vjerujem da jedini e, način kako možemo postići napredak u ovoj raspravi je da budemo pošteni i iskreni u vezi sa namjerama i metodama metodama e, jednih, jedni prema drugima. I zato vas molim, nemojte raditi karikaturu od planova i prijedloga Europske komisije, jer mi smo na istoj strani kao i vi što se tiče borbe protiv ilegalne imigracije. Ali mi također zastupamo humani pristup u vezi sa sustavom vrijednosti koje mi dijelimo. Gospodine Orban, vi ste se sami kao mlad čovjek borili za taj sustav vrijednosti dok je vaša zemlja vladala, e, vladao e, e, nedemokratski režim i vi vrlo dobro znate da imamo, mi imamo pravo obraćati se jedan drugome i govoriti o tim temama dio Europske unije jest to da mi razgovaramo o situaciji u svim zemljama članicama, naravno s poštovanjem, tu se potpuno slažem sa vama gospodine Orban, ali ne možemo zabraniti rasprave e, samo na teme o svima onima koji nisu građani jedne države o situaciji u toj državi. I dopustite da za kraj kažem E, još nešto o jednom vrlo, vrlo teškom slučaju e, izbjeglica. U zemlji, odakle sam ja, koju najbolje poznajem, dakle iz nizozemske, e, su neka imena sada nizozemska imena, sas, tot, po tim, to ime su nosili jedni od najuspješnijih ljudi u e, Nizozemskoj. To su imena ljudi koji su morali pobjeći iz Mađarske kada je Sovjetski savez 1956. intervenirao u Mađarskoj. Ja kao nizozemac sam ponosan na imena Nemet, e, Tot i tako dalje kao nizozemska imena E, oni su, e, sada e, ravnopravni nizozemski građani zato što smo mi 1956. znali da ljudi koji su očajni i bježe iz Mađarske da, da ih trebamo primiti i otvoriti vrata i dati šansu. To je primjer koji nam pokazuje da su o čemu se zapravo radi u europskom sustavu vrijednosti. Hvala lijepa. Frau President Schulz. Predsjedniče potpredsjedniče Timmermans, premijeru, uvaženi zastupnici, nadam se doista da današnje sučeljavanje je pomoglo boljem razumijevanju naših uzajamnih stavova. Ja sam pomno saslušala razna mišljenja i stavove koje su izraženi tijekom ove rasprave. Kao što sam i rekla na samom početku rasprave, Europska unija je unija koja dijeli zajedničke temeljne vrijednosti koje jednako obvezuju i europske institucije i zemlje članice. Ukidanje smrtne kazne je samo jedan primjer tih vrijednosti. To je temeljni preduvjet za članstvo u Europskoj uniji. Europska unija je prešla dug put kako bi uspjela ugraditi ova načela u svoje ugovore. Naravno, jednu takvu raspravu ne možemo zabraniti, no istovremeno nadamo se da će ishod te rasprave potvrditi zalaganje za očuvanje ovih temeljnih vrijednosti i načela. Sloboda izražavanja je naša zajednička temeljna vrijednost, no ona također ima svoja ograničenja. Ekstremistički govor je zabranjen. U ovoj raspravi danas nisam čula da je itko ustvrdio da pravo na pravično suđenje, da pravo na izbore nisu među ključnim vrijednostima Europske unije. No istovremeno moramo biti oprezni pri odabiru sredstava kojima branimo svoje vrijednosti. Ekstremne mjere ne moraju dovesti do očekivanih rezultata. Vjerujem da ćemo nastaviti svoju raspravu dok ne uvjerimo jedni druge, a Možda se to neće dogoditi danas, ali moglo bi se dogoditi u budućnosti. Dame i gospodo, kao što sam već spomenula, govorim u ime predsjedništva vijeća i zbog toga govorim u ime svih 28 zemalja članica. To je težak zadatak. O temi današnje rasprave nismo raspravljali u vijeću. I zbog toga imam ograničen izbor, no u svakom slučaju ja ću prenijeti vaše stavove svim članicama vijeća. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa gospođo ministrice. E, time smo završili sa raspravom o ovoj točki.